mogli početi s radom. And we have a request for a... I, I kolega je zatražio e, da e, nam se obrati vezano za poslovničku, jednu točku vezano za poslovnik. Gospodine Campbell. Gospodine predsjedniče, jedna poslovnik, a odnosi se na članak 130. Neovisno o našim stranačkim i osobnim stavovima, mi smo svi parlamentarci. Jedna od najvažnijih ovlasti jest e, činjenica da e, kroz pitanja i odgovore možemo e, izvršnu granu vlasti e, tražiti od njih da nam dade odgovore. Nemamo dovoljno vremena za to, e, tako da uopće to ne funkcionira. A stavak 5 tog članka e, govori da odgovore na naša pitanja trebamo dobiti za 5 tjedana, a neki puta dođe i do 11 tjedana i tehnokrati često postavljaju birokratske zapreke e, za dogovor, odgovore na naša pitanja. To predstavlja veliku prijetnju demokraciji i mora se riješiti. Uh, Hvala. Ali e, koliko sam ja, koliko se ja sjećam, odnosno podsjetili smo da su te granice nešto što smo mi odlučili o tome. Svakako ćemo uzeti tog znanju i e, to ćemo onda e, prenijeti odgovarajućim tijelima. A sada prelazimo na glasovanje. Prva točka na našem dnevnom redu je izvješće Lunes. Radi se o jedinstvenom glasovanju poimenačnom. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A pa sada prelazimo na izvješće Dias de Mera Garcia. Amandman 1. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na amandman 2. Dižemo ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Znači, ovo se usvaja u skladu sa sporazumom između e, vijeća i parlamenta. Sada prelazimo na izvješće Vikstrom. Imamo amandmane 1 i 2 koji su identični. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbija se. Te proglašavam da je ovo izvješće usvojeno u skladu sa sporazumom između parlamenta i vijeća. A sada prelazimo na kohezijsku politiku. Imamo e, točku 4 u originalnom tekstu, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 6, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, glasat ćemo poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava B. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada glasujemo za cijelu rezoluciju, poimenično za, Hvala. Ovime zaključujemo glasovanje i sada ćemo imati obrazloženje glasovanja. Molim vas kolege, još uvijek trebamo saslušati obrazloženje glasovanja i htjeli bismo početi. So, please, let us, Molim vas, e, htjeli bismo početi sa obrazloženjem e, glasovanja. E, gospodin Doltan, imate riječ. Hvala. Pod vodstvom mog sunarodnjaka Roba Weinreita E, Europol će sada postati mjesto za podjelu e, informacija iz obavještajnih područja.